Sada prelazimo na izjave vijeća i komisije o odnosima Europske unije i Švicarske. Konferencija predsjedništva je odlučila da neće biti spontanog javljanja za riječ niti podizanja plavih kartona u ovu temu. Izvolite. Dakle, u ime vijeća gospodin Kurkulas. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, ishod referenduma u Švicarskoj od 9. Eh, veljače je stvorio jednu čudnu situaciju. Nakon referenduma u Švicarskoj u proteklih 20 godina u kojoj su Švicarci odobrili slobodno kretanje osoba unutar Europske eh, unije i zemalja članica, ishod ovog posljednjeg referenduma zapravo ne ide ne govori u prilog slobodnom kretanju. Švicarci su malom većinom odlučili promijeniti njihov ustav i ponovno uvesti u roku od tri godine od referenduma ponovno uvesti kvote za stanovnike i radne dozvole za strance, uključujući državljane zemalja Europske unije. Nakon promjene ovih pravila, budući e, radnici, zaposleni ili samozaposleni, dakle nakon tri godine ove nove mjere će utjecati na njih. Novi članak u e, švicarskom ustavu prisiljava vladu da ponovno pregleda međunarodne ugovore i relevantne odredbe. Ovo je potpuno u suprotnosti Eh, sporazuma iz 2002. između Europske unije i Švicarske o slobodnom kretanju ljudi. Kako kako bi se ispunio taj članak Ustava, Švicarska će morati tražiti revidiranje tog ugovora kako bi se mogle ponovno uvesti kvote. Za nas, za Europsku uniju, slobodan, slobodan protok osoba je jedan od četiri stupa na kojem se temelji jedinstveno tržište. Te četiri slobode su neodjeljive. Švicarska je u proteklih 20 godina sudjelovala u mnogobrojnim ugovorima koji se odnose na, jedinstveno tržište i e, izrazila je želju da se otvore pregovori u, dodatnim područjima. S obzirom na nedavne događaje, Švicarska ne može očekivati od Europske unije da jednostavno udovolji e, ovom prohtjevu no postoje dodatne komplikacije. Slobodan protok osoba, taj sporazum, e, je povezan giljetinskom e, klauzulom sa još nekoliko stotina ugovora koji se odnose na razno razna područja trgovinu e, poljoprivrednim proizvodima javna nabava prijevoz na kopnu i tako dalje ukoliko se provede ova mjera ti će svi sporazumi propasti. Isto tako, to će utjecati na povezivanje, to jest na pristupanje Švicarske Schengenu i Dublinskom akiju. Postoji još jedna tema koja se odnosi na protokol koji se odnosi na slobodno kretanje osoba i koji se odnosi na Hrvatsku još uvijek nije potpisan i ne vidimo na koji način će Švicarska potpisati taj protokol s obzirom na rezultat referenduma. Još uvijek nismo dobili nikakvu službenu poruku o toj temi od švicarske vlade, no postoje signali da se potpis jednostavno ne može očekivati. Europska unija ne može prihvatiti diskriminaciju među svojim zemljama članicama i mora učiniti sve moguće napore da se takve situacije izbjegne. Europska unija to jest Švicarska mm, sudjeluje u programima Horizont 2020. i Erasmus+, no to je Europska unija sada povezala sa potpisivanjem protokola za Hrvatsku. S obzirom na ishod referenduma i čekajući e, službeni dopis od švicarske vlade o potpisivanju tog protokola, e, komisija je otkazala sljedeći krug pregovora. Kao što ste i vi svi svjesni, Europska unija još od 2008. E, pokušava staviti svoje odnose sa Švicarskom na jednu novu bazu Dakle, ovdje govorimo o više od 120 sektorskih e, ugovora sa Švicarskom i to je doseglo svoju granicu. Te treba sada biti nadopunjeno jednim institucionalnim okvirom. Ovaj je parlament podržao taj pristup. U vašoj rezoluciji 24. svibnja iz 2012. zatražili ste napredak u pronalasku rješenja dakle, za sva ova neriješena pitanja. Nakon nekoliko godina pregovora komisija je nedavno vijeću poslala nacrt pregovaračkog mandata za institucionalni okvir kojim će se regulirati odnosi sa Švicarskom, koji je dogovoren na tehničkoj razini. Vijeće sada razmatra na koji način nastaviti s tim mandatom s obzirom na rezultat švicarskog referenduma. Vijeće će blisko pratiti daljnji rad i daljnje događaje u Švicarskoj s obzirom na dakle što će se dogoditi nakon ovog referenduma. Švicarska se obvezala da će poslati jedan provedbeni plan do lipnja i dakle novo zakonodavstvo do kraja godine. Treba ćemo e, vremena da proučimo švicarske planove o tome kako riješiti problem e, referenduma i da razmislimo o tome koje ćemo mi korake poduzeti. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, samo da sažmem situaciju iako naravno poštujemo odluku švicarskih građana naši odnosi sa švicarskom su na ovaj način ozbiljno narušeni ishodom referenduma održanog 9. veljače pozdravljamo činjenicu da je švicarska nakon referenduma potvrdila da će poštivati svoje međunarodne obveze i europska unija i dalje pridaje ogromnu važnost svojim dugotrajnim odnosima sa Švicarskom i spremna je raditi na pronalasku rješenja ove teške situacije. Naravno, bit će potrebno vremena, no moramo poštovati naša vlastita načela i ne možemo ostaviti e, prostora dakle a la carte pristupu europskoj integraciji. Dakle, naša glavna načela se moraju obraniti baš kao i temeljne vrijednosti Europske unije. Hvala vam. Hvala, gospodin Kukula. Sada u ime Europske komisije, gospodin Andor. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, dopustite mi da kažem nekoliko riječi o nedavnom razvoju nakon e, švicarskog referenduma 9. veljače. Kao što znate, sporazum o slobodnom kretanju između Europske unije i Švicarske daje europskim građanima i članovima njihove obitelji pravo da se presele u Švicarsku, da tamo žive i da budu tamo zaposleni ili samo zaposleni. Naravno, isto vrijedi za švicarske državljane u Europskoj uniji oko 450 tisuća švicarskih građana živi i radi u Europskoj uniji i gotovo 1,2 milijuna europskih građana žive u Švicarskoj te više od 250 tisuća e, osoba svakog dana iz Europske unije putuje u Švicarsku kako bi tamo dakle radili, radi posla. Švicarska je čvrsto povezana sa svojim susjedima kad govorimo o infrastrukturi, kulturi i obiteljskim vezama. Europska unija i Švicarska su povezane čitavim nizom bilateralnih sporazuma koji Švicarskoj daju povlašteni pristup unutarnjem tržištu te promiču razmjene i komercijalne i osobne s Europskom unijom. Svi su ti sporazumi sklopljeni na temelju međusobnog povjerenja, interesa i načela uzajamnosti. No, referendum 9. veljače sada dovodi u pitanje slobodu kretanja osoba švicarske vlasti su e, rekle komisiji da mi je potrebno vremena da vide na koji način se to može riješiti. Švicarsko federalno vijeće ima sada tri godine da provede rezultat referenduma. Stoga ova kriza još uvijek postoji vremena za njezino rješavanje. U međuvremenu, želim biti vrlo jasan o tome, jedna i druga strana moraju nastavljati ispunjavati svoje obveze pod postojećim sporazumima pakta sunt servanda, kao što kažu, ugovori se moraju poštovati. I selektivna implementacija ili mm, a la carte pristup također nije opcija. Komisija je spremna poslušati prijedloge Švicarske, koje još uvijek nismo vidjeli, na njima se još radi. Lopta je sada na njihovom igralištu. No isto tako naš prostor za djelovanje je ograničen. Ključno načelo slobode kretanja osoba je kamen temeljac našeg odnosa i temeljno pravo. O tome se jednostavno ne može pregovarati, kao što neki misle. Vrlo je teško zamisliti na koji način kvote za imigraciju mogu biti kompatibilne sa sporazumom o slobodnom kretanju osoba koji smo potpisali sa Švicarskom. Kvote su zapravo posve suprotne načelu slobodnog kretanja osoba, a načelo slobode kretanja osoba nije samo ključni dio unutarnjeg tržišta i ne može se odvojiti od ostalih sloboda, već je to srž naših odnosa sa Švicarskom. Paket je paket. Ne možete imati i ovce i novce. No, postoje neke direktne posljedice izmjene švicarskog ustava koje ću slijediti nakon ovog referenduma. Nakon izmjene Ustava, e, Švicarsko federalno vijeće nas je obavijestilo da još uvijek procjenjuje je li u mogućnosti potpisati koji je već e, sporazum kojim se proširuje sloboda kretanja osoba i na Hrvatsku. Taj sporazum već ispregovaran i parafiran. Komisija je bila kristalno jasna kada je rekla da se očekuje dakle da se taj protokol potpiše i da ne možemo prihvatiti E, različito postupanje sa, različ sa zemljama članicama u ovom ključnom polju. Šve švicarska vlada nas je obavijestila da će završiti sa svojim raspravama do početka travnja. No te podatke moramo znati brzo. Upravo kako bismo izbjegli takvu diskriminaciju, e, vijeće jasno povezuje sudjelovanje Švicarske u programima Horizont 2020. i Erasmus+. Pregovori o tim sporazumima dakle, neće ići dalje dok Švicarska ne bude formalno potpisala taj protokol crno na bijelo. U nedostatku međunarodnog sporazuma o utvrđivanju uvjeta za sudjelovanje Švicarske u programu Horizont 2020 Švicarska neće sudjelovati u ovom programu kao pridružena zemlja. To znači da za 2014. da Švicarska švicarska tijela će moći e, sudjelovati u programu prema pravilima koje se odnose za treće zemlje. Da za referendum, da za slobodu naroda. Dosta je evropske diktature nad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 Gospodine kolega Borgeze, molim vas da napustite dvoranu. Kolega Borgeze, molim napustite dvoranu. Udaljite se. da govorio sam o programu erasmus koji se odnosi na obrazovanje. švicarska je propustila rok za e, dodjelu potpora to znači da u 2014. Švicarska neće sudjelovati u programu Erasmus kao i ostale zemlje članice Europske unije, što je bilo predviđeno. I e, aktivnosti suradnje će biti ograničene na onu mjeru u kojoj surađuju e, ostale treće zemlje. Želim reći da e, ovo zamrzavanje pregovora nije kazna ili sankcija za izražavanje mišljenja švicarskog biračkog tijela. To je logička posljedica švicarskog odabira i to je posljedica za koju su svi znali već ranije. Nitko ne može mm, se pretvarati da je iznenađen. Isto tako nikome nije u interesu da prekinemo dijalog i nastavit ćemo konstruktivno surađivati i nadam se da ćemo uspjeti pronaći odgovarajuće rješenje. No, moramo uzeti u obzir promijenjene okolnosti te činjenica da protokol za Hrvatsku nije potpisan. Na isti način, i, i tu želim biti jednako jasan, nitko na našoj strani nema interesa da se prekine sporazum o slobodnom kretanju Eh, osoba te da se pokrene takozvana giljotinska klauzula. Čak ni zagovaratelji eh, inicijative nemaju to u cilju. Stoga imam povjerenje u švicarske vlasti da će uložiti ozbiljne i značajne napore kako bi se riješila ova situacija te da ćemo godinu, dakle za godinu dana moći reći da su naši odnosi sa Švicarskom prijateljski i bliski, baš kao što su bili prije 9. veljače. Hvala vam na pažnju. Hvala povjereniče. Sada imamo zastupnike e, klubova Magines. Tri minute. Hvala gospodine predsjedniče. U ovome domu ne dovodimo u pitanje ishod glasovanja švicarskih građana kao ni njihovo pravo da kao suverena država glasuju o pitanjima koja su za njih značajna. Ono čime se ovdje jutro zbavimo jest analiza posljedica takve odluke. Glasovanje je jasno. 50,3% švicarskih građana glasovalo je da se ograniči dolazak drugih građana u Švicarsku, uključujući državljane Europske unije. Najsnažnija potpora je bila u onim područjima gdje ima malo usiljenika, međutim e, to je ishod koji proizlazi iz e, glasovanja. Kao što što je već rečeno, mi imamo jedan sporazum o slobodnoj trgovini iz 70-ih godina, zatim bilo je sporazuma 99. i 2004. uključujući sporazum iz 2002. E, gdje je bilo riječ o slobodi kretanja građana. Naravno, uz prava idu i obaveze i vrlo je jasno da je švicarski narod svjestan što od nas očekuje prilikom potpisa sporazuma i mi smo vrlo jasno znali što očekujemo od svojih švicarskih partnera i prijatelja. Međutim, kada je riječ o ishodu ovoga glasovanja, to se ne može protumačiti kao želja da se e, prekine sporazum s Europskom unijom. E, naime, oni su glasovali samo o jednom pitanju kada je riječ o ovom dugoročnom odnosu koji imaju sa Europskom unijom, a to je ograničavanje dolaska e, stranih državljana u Švicarsku, uključujući i državljana Europske unije. Međutim, sloboda kretanja ljudi je sastavni dio naših sporazuma sa Švicarskom i jedno od temeljnih načela Europske unije. Komisija i brojni povjerenici su jutros istaknuli da je nemoguće ograničiti slobodno kretanje ljudi, a očekivati da se može zadržati pravo na slobodu kretanja robe, usluga i kapitala. Švicarska vlada je prepoznala da je sada došlo do sustavne promjene u našem odnosu kao posljedica referenduma. Također su prepoznali činjenicu da sada postoji veća razina neizvjesnosti u Švicarskoj. E, neki poslovni subjekti razmišljaju o tome da se presele i odu iz Švicarske zbog novonastale nesigurnosti. Naši partneri iz Švicarske žele birati a la carte kome će omogućiti pristup, kome će e, dati slobodu kretanja i govori se o kvotama. Međutim, to nije moguće. Kvote su upravo suprotno od onoga što je dogovoreno sa švicarskim partnerima. Tijekom tri godine e, mora se provesti E, moraju se provesti rezultati referenduma, međutim vlada nije e, pristala potpisati protokol kojim bi se omogućila sloboda kretanja i hrvatskim državljanima u Švicarskoj. E, međutim, mi ne možemo reći da smo prekinuti pregovore za Erasmus i za istraživačke programe i vjerujem da hrvatski zastupnici žele također da se založimo za njihova prava. Osobno ne mislim da švicarski narod želi da se prekinu snažni odnosi koje imamo, ali u sljedeće tri godine morat ćemo jasno sagledati posljedice. Naravno, o sporazumima se može ponovno pregovarati, ali ne mogu se temeljno mijenjati. Nemoguće je iznijeti na stol e, odluku koja se ne može opozvati i očekivati od partnera da je naprosto prihvate. Međutim, švicarski narod je rekao što želi. No, Evropska unija mora jasno reći da očekuje da se u potpunosti poštuju svi sporazumi, da branimo e, temeljno načelo slobode kretanja ljudi i da očekujemo e, jasan odgovor od švicarskih partnera. Hvala. Hvala kolegice Magines. E, kolega Svoboda ima dvije minute. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo, švicarci su progovorili, to moramo uzeti na znanje i prihvatiti ali možemo biti naivni kao ovaj naš kolega da se veselimo da europski građani nemaju više radnih mjesta. To je opća priča. Njima je to svejedno, nama nije svejedno. Mi moramo to prihvatiti neću citirati švicarski glas, citiram, Zürcher Zeitung 9. veljača 2014. nije došlo samo do promjene u imigracijskoj politici, već smo rekli jasno nešto o odnosima između Europske unije i Švicarske to je temeljna odluka, ne prva odluka na koju se možemo pozvati. Minaret, e, odluka o minaretima i tako dalje se može također citirati. To o tome moraju razmisliti i švicirati. E, žele li odnose sa Europskom unijom ili ne, a to je središnje pitanje. E, a pita, oni Švicarci to isto to znaju. To je središnji element sporazuma između Europske unije i Švicarske, a ne samo neki sporedni element koji se može e, glasovanjem ukinuti. Ja poznam e, mnoge švicarce koji rade u Europskoj uniji. Ima ih mnogo. Ne možemo ukloniti središnji element iz našeg sporazuma i u Švicarskoj ima elemenata koji su do toga doveli. E, recimo sindikati, švicarski e, sindikati su, imaju inicijativu e, najniže plaće. To, to, tu imamo opasnost socijalnog dumpinga. To postoji i u Švicarskoj zbog dolaska radnika koji imaju drugačije kvalifikacije Moramo to e, priznati, ali ipak ne možemo e, a ne zaključiti da Švicarska se danas predstavlja koja, kao zemlja koja želi naš novac iz poreza. Banke pomažu u bijegu novca, ali neće prihvatiti naše uvjete. To mi ne možemo prihvatiti kao Europska unija. Hvala lijepa, kolega Svoboda. Slijedi e, kolega Gelegal. Dvije minute. Hvala, ja sam na čelu izaslanstva koje je zaduženo za odnose sa Švicarskom, a i u ime kluba zastupnika liberala. Iznimno sam razočaran ovim eh, nedavnim referendumom. Naravno da mi moramo prihvatiti demokratsku odluku švicarskog naroda. Riječ je o odluci eh, koja je sada pred nama, koja je kompleksna i teška i vrlo osjetljiva naši kolege koji, kolega koji je ovdje pokazao švicarsku nacionalnu zastavu nije pomogao situaciji. Dakle, mi ne možemo doljevati ulje na vatru. Naša gospodarstva su međusobno povezana. Više od 60% švicarskog izvoza ide u Europsku uniju. I isto tako e, trgovina sa pokrajinom Baden-Württemberg je veća nego sa Europskom unijom. Prema nedavnoj studiji koju je objavio Credit Suisse banka, 80 tisuća radnih mjesta možda neće nastati u budućnosti, a gospodarski rast u Švicarskoj mogao bi biti niži za 0,3% u sljedeće tri godine. Europska unija ne bi smjela donositi nikakve mjere odmazde, no e, moramo sagledati novu pravnu situaciju i reagirati u skladu s time. Europska unija mora reći e, koja je crta koja je prihvatljiva, za nas je sloboda kretanja radnika temeljno pravo zajamčeno ugovorima i to se ne može dovesti u pitanje. Htio bih samo spomenuti da Turska i Izrael sudjeluju u programu Horizont 2020. premda te zemlje nemaju nikakav sporazum e, koji bi se ticao slobode kretanja radnika. Dakle, mislim da bi e, proširenje na druga područja suradnje između Europske unije i Švicarske moglo reći o fragment, nešto o fragmentiranom odnosu između Švicarske i Europske unije i to govori o tome da je potreban sporazum kojim bi se riješila razna pitanja u sklopu odnosa između Europske unije i Švicarske na cjelovit način. Od to mi tražimo već od 2010. godine i zaključno apeliram na države članice da usvoje mandat Europske unije za pregovore. Govornik je prekinut. Kolega Gelegal slijedi eh, kolega Bundit. Uvaženi kolege, lijepo vas pozdravljam. Mislim da su stvari jednostavne. Švicarci imaju svu slobodu da glasuju kako su glasovali, ali isto tako imaju slobodu da budu odgovorni za ishod svog glasovanja. Prema tome, za mene su stvari jasne. Svi pregovori sa Švicarskom sada su prekinuti i to više ne vrijedi. Mi se nalazimo u situaciji kao prije potpisivanja sporazuma sa Švicarskom. Na Švicarskoj je da pronađe rješenje, a ne na Europskoj uniji. Švicarsko društvo mora pronaći odgovarajuće rješenje. Mislim da je to sjajno. Tjedan dana nakon glasovanja sve ankete u Švicarskoj govore da više od 60% švicarskih građana bi odbilo inicijativu da su shvatili kako će to imati posljedice za Švicarsku. Mi e, ne možemo sada e, učiniti to da Švicarska ne prihvati odgovornost. Mi ćemo prihvatiti njihovo glasovanje. Reći ćemo da, vi ste snažni, vi ste autonomni, neovisni, snađite se, morate se snaći. A ako pronađete rješenje, možete nam se ponovno obratiti. Da, vidjet ćete vidjet ćete da će nam se švicarci sami obratiti jer njima je Europa potrebna. 60% švicarskog izvoza ide prema Europskoj uniji. Zato što je bogatstvo Švicarske nešto što ovisi o europskom tržištu. Ne možete imati i ovce i novce. Čak niti Front National ne bi bio u stanju pronaći takvo rješenje. Vi ste idioti vi ste idioti, nevjerojatni idioti jer niste shvatili koje su vrijednosti Europe i upravo zato kažem da Europa e, ne treba pomaknuti prstom. Europa ima sporazume, Švicarska sada dovodi u pitanje te sporazume, prema tome na njoj je da pronađe rješenje, ne na nama. Mi imamo vremena, Švicarska je ta koja treba sada poduzeti nešto da riješi tu situaciju. Eto, to je moje viđenje situacije. Hvala. Kolege Kolega Kon Bendit, e, pozivam vas na odgovornost zbog korištenja riječi idioti kreten. E, dajem riječ kolegici Ford na jednu minutu. Sloboda kretanja je važan princip Europske unije. Vrlo sam poznasna da živim u dijelu Europe u kojoj žele živjeti mnogi ljudi i raditi tamo. Ali e, isto tako je to veliki pritisak na javne službe. Imigracija donosi velike koristi našoj ekonomiji i svi e, se koristimo e, dijeljenjem znanja moramo pažljivo slušati obje strane argumenta. Švicarska nije u Europskoj uniji i ti ljudi mogu izabrati kako kontrolirati granice. E, to je vrlo složeno škakljivo pitanje i moramo biti mirni i pažljivi u našem odgovoru. Švicarska nije u Europskoj uniji, ali e, radi s nama e, recimo na znanosti istraživanju Eh, njihovo istraživanje na sveučilištima eh, surađuje eh, sa Europskom uniji. Oni rješavaju probleme zajedno sa građanima Europske unije u cijelom svijetu. Svi se koristimo znanjem i inovacijama ove suradnje. Bilo kakav pokušaj e, sankcija za Švicarsku, ograničavanje njihove e, suradnje u istraživanju može biti vrlo štetno za sve nas. Europa se mijenja, neke e, zemlje žele užu integraciju, a neke ne. Ako želimo sve zadržiti na jedinstvenom tržištu, moramo dozvoliti nekim zemljama da se od toga izuzmu Reak pažljivo ćemo pratiti reakciju u Švicarskoj. E, bilo bi vrlo neoprezno da preoštro reagiramo na ovo. Hvala lijepo kolegice Ford. Sada dajem e, riječ Trenta u jedna minuta. Hvala. U Švicarskoj je donesena odluka a ona se ne razlikuje toliko od najava nekih drugih zemalja kada je riječ o ograničavanju stranih radnika na njihovom teritoriju. Riječ je o diskriminaciji protiv radnika doseljenika i to je uvedeno kako bi se ograničila prava radnika i osigurala jeftina radna snaga za tvrtke. Prava radnika moraju se poštivati temeljem kolektivnih ugovora. Osim toga, E, ne možemo imati radnike domaće ili strane e, i ne možemo dopustiti da oni snose sav teret krize. Prema tome sloboda kretanja kapitala je sada prioritet, a istovremeno prava radnika više nisu prioritetna i zapravo su nekako stavljena po strani. To samo podhranjuje rasizam i ksenofobiju i smatram da moramo promijeniti pristup kada je riječ o migracijama i radnicima. Moramo se boriti protiv pohlepe poslodavaca. Ovo nije rješenje. Mi uistinu moramo dubinski promijeniti naš pristup migracijama i radnicima. Slijedi e, kolegica Bicoto, jedna minuta. Hvala vam predsjedniče. 9. veljače 2014. švicarski državljani su na referendumu odlučili o vlastitoj budućnosti. Rekli su dosta imigracije. Europska unija ne treba osuđivati taj izbor riječ je o slobodnom i demokratskom izboru da se takav referendum održi u drugim zemljama članicama europske unije kako bi završilo da se održi u italiji gdje imamo tripet milijuna nezaposlenih gdje je posto mladih bez posla gdje jedna trećina obitelji riskira gdje jednoj trećini obitelji e, prijeti siromaštvo da se taj referendum održi u italiji rezultat bi bio spontan zato što znate što misle talijani misle da E, posao prvo treba ponuditi njima da potpora i pomoć treba prvo ponuditi talijanima a ne useljenicima ne onima koji očekuju da će sve dobiti gratis a da nisu nikada platili jedan euro poreza u italiji pet milijuna osoba ne odlaze liječniku, ne odlaze u bolnice, ne liječe se zato što nemaju novaca. I za te talijanske građane, kao i za švicarce, engleze, francuze, jednostavno ne mogu više trpiti aroganciju ove Europe, koja želi otvoriti vrata naših država i naših tržišta rada. Dokle god ne bude posla za naše građane, dokle god država ne bude mogla zajamčiti usluge vlastitim građanima, useljenici moraju ostati vani. Optužbe komisije i uobičajeni diskursi koje ovdje slušam optužbe e, zbog rasizma to je pogrešan način za rješavanje ovog problema europa je danas još Hvala kolegice Pizzotto. Kolega Kleš, jedna minuta. Kakvo, kakav strašan prizor mi gledamo ovaj autoritarni sustav, ovaj karakter Europske unije, e, ovo što se događa sa rezultatom e, demokratske odluke e, gospodine Kohn Bendit nema smisla grditi nekoga jer referendum u Švicarskoj se bavi samo sa činjenicom da se švicarci žele sami odlučiti ko ulazi u njihovu zemlju i pod kojim uvjetima oni žele biti gospodari u vlastitoj zemlji to nema niš veze sa ksenofobijom to je zdrav razum imam lošu vijest za vas a kad bi e, se u nizozemskoj francuskoj ili u britaniji e, organizirao referendum, iskol bi bio isti. Hvala. Hvala lijepa kolega Klas. Toliko sa e, govornicima. Sada za komisiju govori gospodin Andro. Predsjedniče, e, zastupnici. Kao što su mnogi govornici rekli u ovom, ovoj raspravi, e, sloboda kretanja je e, postoji već od 2002. godine e, na obostranu korist. naši odnosi sa Švicarskom su dobri i vrlo uski. Švicarska u srcu Europe, ima iste vrijednosti, suočava se sa istim izazovima a njena budućnost je u Europi. Sada je na Švicarskoj da reagira na posljedice e, referenduma, ali e, e, svakako ćemo surađivati sa švicarskom vladom kako bismo naše odnose sada ponovno uredili na način koji je prihvatljiv za obje strane. Hvala. Hvala lijepa povjereniče Andro. Gospodin Kurkulas ima riječ za vijeće. Hvala lijepa. Kao što je upravo rekla komisija, imamo uh, dugotrajne odnose sa Švicarskoj, oni su dobri, uh, usko smo povezani. On, Švicarska je jedan od naših glavnih trgovinskih partnera, naše su ekonomije povezane ali moramo ponoviti da sloboda kretanja ljudi je jedna od četiri osnovne slobode e, unutarnjeg tržišta. E, ne možemo imati e, biranje kako želimo. Toga se moraju držati sve države članice i naši partneri mi potpuno poštujemo odluku koju su donijeli švicarci, ali Švicarska također mora poštivati svoje obveze po međunarodnim sporazumima. Imamo jednu važnu e, temu. E, vijeće je jako svjesno e, napada i ono što piše u tisku o slobodi kretanja što je rezultat glasanja u švicarskoj poopćavanje i priče o benefit turizmu su vrlo opasne za javnost i za javno mišljenje, za javnu percepciju e, u svjetlu sve većeg populizma. Mi moramo izbjeći ovakve populističke i ksenofobne tendencije E, percepcija je, e, javnosti je povezana sa e, političkim izjavama. Moramo se bazirati na činjenicama, brojkama, a ne na percepcijama. Hvala lijepa gospodin Kulkulas. Evo, sada smo na kraju govora za ovu točku dnevnog rega. E, e, po sto, stope, dajem riječ e, gospodinu Golnišu po članku 151 morate govoriti samo o